Možemo li početi? E, dobrodošli svi na ovaj sastanak odbora za e, žene. Ja ću predsjedati našim zasjedanjem. Prije no što počnemo sa saslušanjem imamo nekoliko najava. E, molim da usvojimo dnevni red. Da li se svi slažu? usvojeno. Zapisnik s prošlog sastanak 21. 27. ožujka eh, osvojeno najave eh, predsjednika, predsjedateljice. Nemamo ništa, sada ćemo početi sa saslušanjem. Vrlo mi je drago što je s nama eh, gospođa Mary Robinson, koja je bila e, predsjednica Irske to 1997. E, ona je predsjednica zaklade Mary Robinson e, Klimatska pravda. Odmah joj dajem riječ, izvolite. Izvolite. Imate riječ. E, iako vrlo poštujem gospođu Robinson, e, već se njoj divim dugo vremena, od kada je bila i predsjednica Irske i tako dalje. E, htio bih samo reći gospođo predsjedateljice, Saudijska Arabija je postala članica Ujedinjenih naroda, ona će poticati e, odbora za žene Ujedinjenih naroda, ona treba poticati prava žena. To bi bilo smiješno da nije tragično. E, e, Saudijska Arabija smatra žene građankama drugog reda. Tamo je ženama zabranjeno da voze auto E, e, vijeće e, za žene se sastoje od samih bradatih muškaraca ne smijemo si međusobno lagati. Lobi Saudijske Arabije koje je lobirao za to mjesto, on si samo želi kupiti oznaku ljudska prava. Saudijska Arabija je izabrana i pet europskih zemalja je moralo glasati za to. Prema tome oni su sudjelovali u, u tom u toj greški. E, moramo osuditi takove prakse koje se događaju u Saudijskoj Arabiji. To nije na, na današnjem dnevnom regu, ali mi se tu moramo čvrsto postaviti moramo se potužiti e, općoj skupštini Ujedinih naroda i osuditi e, taj čin. E, ta je zemlja lažni saveznik koji potiče radikalizam, islamski radikalizam koji radi protiv demokratskih vrijednosti u ovom odboru i na plenarnom zasjedanju moramo osuditi tu laž. Hvala što ste mi dali riječ, gospođo predsjednice. Oprostite što sam malo poremetio naš dnevni red. Svi se mi slažemo s vama. Na sljedećem sastanku koordinatora ćemo odlučiti što ćemo napraviti eh, po tom pitanju. Eh, Mislim da ćemo se u odboru složiti o, o, tome što ste sada rekli. Prije no što dam riječ e, gospođi Robinson, dati ću riječ e, gospođi Engström. Hvala lijepa. Znam da svi željno čekate da saslušate Mary. Za nas je veliko zadovoljstvo što je ona s nama. E, htjela bih nešto uvodno reći, biti ću kratka. E, na početku želim reći e, bih htjela pozdraviti sve prisutne e, i kao i stručnjake i goste. Rekla bih da, da za mene e, Mary Robinson je na mnoge načine utjelovljuje klimatsku pravdu. Ona utjelovljuje milijune e, glasova muškaraca i žena koji se bore protiv klimatskih promjena. E, radi se o, o siromišnima, marginaliziranim ljudima. Mi svi i buduće generacije ćemo biti gubitnici ako sada ne djelujemo. Velika je povlastica što možemo imati gospodinu Jani e, Stafanson. E, klimatske promjene se stiču sviju nas. Nadam se da ćete postavljati ta pitanja po političarima i zapitati ih kako ići dalje. Moramo poštivati e, rodnu jednakost i snaženje žena, rodnu jednakost u našim akcijama moramo se e, moramo graditi naše kapacitete u tom smislu e, klimatske promjene drukčije utječu na žene i djevojčice e, one pogoršavaju već postojeću nejednakost, diskriminaciju i nasilje s kojima se žene suočavaju svakodnevno. I bez potpore Žene su u prvim linijama borbe protiv klimatskih promjena. One rade u e, zajednicama e, u najgorim vremenskim uvjetima. E, žene su pioniri inkluzivnosti, uključenosti one se bore za jednako sudjelovanje e, žena i muškaraca u donošenju političkih odluka. Međutim, žene još nisu uključene dovoljno u sva područja, u mnoga područja. E, niska predstavljenost e, žena u politici je jedan od faktora zbog E, slabog napredovanja e, politika za rodnu jednakost i borbe protiv klimatskih promjena. Moramo imati e, pristup koji je rodno osjetljiv. Moramo osigurati sredstva za borbu protiv klimatskih promjena. Moramo osigurati da su žene korisnici sredstava. Moramo promijeniti politiku u cijelome svijetu. Moramo dati transformativne e, načine financiranja specifičnih programa koji e, su usmjereni na klimatsku pravdu i rodnu jednakost. 2015. E, svjetska banka je e, pokazala da klimatske promjene e, recimo u Africi će dovesti do migracije stotina tisuća ljudi i do ekstremnog siromaštva. Bez pravednoj raspodjele resursa E, imat ćemo ogromne probleme. Ujedinjeni na narodi e, e, cijene da će do 2050. godine da ćemo imati 50 klimatskih izbjeglica. Moramo se prilagoditi klimatskim promjenama, a moramo ih isprečavati. Imamo sada neviđenu šansu da e, iskoristimo e, sve pogodnosti e, borbe za rodnu jednakost i borbe protiv klimatskih promjena. Moramo poticati ulaganja u tu borbu. Moramo naći ključne elemente u našem izvještaju i pozvati komisiju i vijeće da razviju politike koji će se boriti za rodnu jednakost i E, klimatsku pravdu. E, imamo Putina, Trumpa i Brexit. To su veliki problemi, ali aspekti e, klimatske pravde i rodne jednakosti su teme koje moramo jasno sagledati. Veselim se našoj zanimljivoj diskusiji i pozivam vas sve da u njoj sudjelujete. Hvala. Hvala lijepa, e, Linea Ekstrom. A sada ću odmah dati riječ e, gospođi Mary Robinson, bivšoj predsjednici Irske, predsjednice zaklade Mary Robinson, e, zaklade za klimatsku pravdu hvala lijepa, hvala i izvjestiteljici Liniji Ekstrem i želim vam sreću u ovom važnom izvještaju. Ovo je važno saslušanje o rodnoj jednakosti i klimatskoj pravdi. Drago mi je što sam opet pozvana u Europski parlament i na ovo saslušanje. E, govorit ću o, meni dragim temama E, klimatske promjene, klimatska pravda i rodna jednakost. E, parlament mora osigurati da te teme postanu središnjim temama u implementaciji Pariškog sporazuma. E, još podcjenjujemo rodnu dimenziju klimatskih promjena. Iako sada rad počinje na raznim razinama, da se razviju akcijski planovi. Moje su oči se otvorile e, prošle godine kad sam putovala u zemlje pogođene klimatskim promjenama kao, posebna izaslanica e, e, glavnog tajnika Ujedinjenih naroda El Niño u, u projektu El Niño. Prolazila sam kroz e, suhi koridor e, Južne Amerike koji je naročito pogođen El Niñom. Zajednice su tamo već oslabljene zbog e, klimatskih promjena jedna ženska organizacija u Hondurasu, tu sam se susrela sa ženama iz lokalnih sela. Slušala sam i vidjela bol na njihovim licima. Jedna me žena zapitala, kako živite bez vode? Nikad nisam zaboravila njeno pitanje, kako živite bez vode? Ali kad su mi pokazala taj problem, e, žene su mi e, pokazale kako će postati otpornijim i kako racioniraju vodu. E, one i idu po vodu kad se digne brana. Naravno, usjeva nema kad je suša one e, uzgajaju povrće kako bi se bolje hranili. Ovo je suština naše rasprave u Europi. E, žene više pogađa klimatske promjene. One nisu samo žrtve, one su i agenti promjena. I to sve više u mojoj zakladi podupiremo uključivost žena, koristimo lokalno znanje u e, razvoju globalne, globalne globalnog akcijskog plana. E, gospođa Staffenson iz Vijeća Sami će nam govoriti o svom iskustvu o klimatskim promjenama. Važno je e, zapamtiti e, Pariški sporazum i naše obaveze. Moramo poštivati, poticati akcije i također poštivati obveze na području rodne jednakosti. Klimatske promjene su najveća nepravda našeg vremena. E, ta nepravda e, pogađa najranjivije i, a koji su najmanje odgovorni za te promjene. Oni najviše trpe. E, iznad 1,5 stupnjeva Celzija za to zatopljenje će promijeniti ljudske živote zauvijek u mnogim područjima. Sada se traže veće ambicije, ambicije e, za zaštitu, zaštitu e, e, stanovništva svijeta od klimatskih promjena. Prije Paraškog sporazuma Evropska unija je odigrala ključnu ulogu i borila, ona se izborila za financiranje borbe protiv klimatskih promjena u, zajedno sa drugim zemljama u iznosu od 100 e, milijardi eura. E, e, taj se novac mora potrošiti na suzbijanje i ublažavanje klimatskih promjena treba pomoći zemljama u razvoju kako bi se prilagodile utjecaju klimatskih promjena i usvojile nove tehnologije klimatske promjene ne, e, utječu e, e, ne, samo na nerazvijene zemlje već i na Europu i to nas pogađa teženo ikada. Utjecaji su različiti u različitim zemljama. Na različite ljude će to različito utjecati. Ključni element klimatske pravde jeste pravedna raspodjela sredstava e, to mora biti uključivo, transparentno i odgovorno. Fokusirat ću se na e, sudjelovanju kako bi smo osigurali provedbu Pariškog e, sporazuma na taj način. Evropska unija mora osigurati da se čuju glasovi ljudi koji su najviše pogođeni kad slušamo i učimo e, e, ljude na e, prvim linijama onda možemo pravilno djelovati to nije samo dobro već i pametno moramo pa, e, imati partnerstvo sa ženama cijeloga svijeta. To pokazuje da kad se žene uključe u planiranju implementaciji planova, to ima e, e, koristan utjecaj za muškarce, žene i za cijeli naš planet. U Vjetnamu, na primjer, e, ruralnom Vjetnamu imamo e, sve češće oluje koje su povezane sa klimatskim promjenama. Tu ginu mnogi ljudi. E, žene Ujedinih naroda pomažu Vjetnamu da izgrade otpornost žena kako bi se suprotstavile tim promjenama E, zahvaljujući dobrim pripremama nitko u našem selu nije poginuo za vrijeme e, e, oluje prošle godine. To je rekla jedna žena u Vjetnamu. Žene poljoprivrednice sada mogu izraziti kako na njih utječe klima i klimatske promjene. Treba identificirati i sredstva koja su potrebna za tu borbu protiv klimatskih promjena. Europska unija mora osigurati da u provedbi Pariškog sporazuma imamo rodno e, odgovornu e, akciju i reakciju. Fokusirat ću se na jedan e, element. Akcijski plan Ujedinjenih naroda kad se Europska unija uključila u taj plan E, rečeno je da treba daljna akcija, rodna jednakost i e, klimatske politike koje su rodno osjetljive. E, treba ići i dalje i razmotriti mjere koje će nadići barijere u toj borbi. Moramo uključiti i sve žene na terenu E, moja zaklada je objavila jednu studiju i identificirala konkretne korake koje mogu pospješiti korake do rodne jednakosti. Preporuke su e, e, ciljevi koji su vezani za rokove, pokrivanje putnih troškova, izgradnja kapaciteta i izgradnja mreže za rodnu jednakost. Treba osigurati putove Eh, gdje eh, sve žene ovog svijeta mogu sudjelovati. Eh, moramo imati široku mrežu aktera. Izgradnja kapaciteta i za prekovarače i ljude na terenu je važno kako bi se osigurala smislena suradnja žena na terenu. Kad podupiremo e, te kapacitete kad te žene mogu govoriti za svoje zajednice e, to je važno i za članove Europskog parlamenta. Oni moraju slušati te žene. Ne samo znati da one govore, moraju ih slušati. A sada da pogledamo odgovornost i transparentnost. E, vidimo da savjetovanjem i uključivanjem dionika u, donošenje odluka e, ima, dobivamo e, uspješne akcije. Nažalost, participacija građana sada pada zbog političke opresije u mnogim dijelovima svijeta trebamo zaštititi ekonomska, politička, demokratska prava. E, moramo osigurati taj važan prostor u našim društvima. E, e, civilno društvo mora sudjelovati u političkim odlukama i o tom duhu e, leži e, e, rješenje klimatske krize. Ja sam sudjelovala u klimatskom maršu u Dublinu prošlo, prošle nedelje kako bismo zaštitili znanstvenu zajednicu koja je ključna u klimatskoj pravdi. Civilni prostor ima legitimnu vrijednost u e, integriranom svijetu vidimo nove načine kako se ljudi mobiliziraju za promjene. Političari moraju znati da moraju slušati sve te glasove. To ne smanjuje njihovu moć, daj, e, čini ih jačim vođama. Osiguranje ljudskih prava je ključno za implementaciju Pariškog sporazuma. Ti glasovi e, s terena lokalnih zajednica često ostaju e, nesaslušani. Moramo slušati e, one koji su najranjiviji, međutim oni nisu samo žrtve, oni moraju postati akteri. Moramo stvoriti svijet za budućnost koji svi želimo. U ovom svjetlu mogu nas ohrabiti riječi e, nadbiskupa e, Desmonda Tutua. Bili smo na jednom panelu zajedno pred 6-7 godina E, e, imali smo jedan skup e, mladih ljudi koji su tamo bili sa svojim tabletima i snimali razgovor. Tutu pos se jako uzbudi kad je na takvim skupovima poziva sve da sudjeluju i tako dalje. E, moderator mu je rekao, e, nadbiskup e, Tutu, zašto ste tako optimističan? On ju je pogledao i klimao zaklibao glavom i rekao, nisam optimist, ja sam zatočenik nade. To je divno. Nada vam daje energiju i prostor da postignete i djelujete da dovedete do promjena da e, krećete naprijed, da budete aktivni. E, e, ovaj odbor za rodnu jednakost i klimatsku pravdu upravo radi na taj način. Hvala vam. Hvala vam. Mateo ste nas na razmišljanje istovremeno nadahnuli. Dajem riječ gospođe Lini Bardram iz Evropske komisije. Ona predvodi dakle jedinicu a jedan koja se bavi međunarodnim odnosima, dakle glavna uprava klima. Ona će nas e, napustiti za pola sata jer ima obaveze, ali njezina zamjenica, dakle, gospođa Karin kaže da je na raspolaganju u slučaju pitanja ili komentara. Evo, djetu dajem gospođi Bardram. Hvala lijepo, zadovoljstvo je i čast obratit vam se, naročito nakon ovako uvažene gošće Poznati su dakle napori ili uspjesi koje postigle gospođa Robinson u, kada je u pitanju klimatska pravda. Bez sumnje i vi ste jedna od najupečatljivijih dakle zagovornica postizanja klimatske pravde. Ja predvodim dakle delegaciju Europske unije u, u Ujedinjenim narodima kada je u pitanju, kada su u pitanju poslovi trostrukog C. Također e, imamo predstavnicu trenutnog predsjedništva koja se bavim pitanjem. Ona, odnosno na čelu je panela UN-a za borbu protiv klimatskih promjena i to je također žena tu i Koni Hedegaard, dakle prethodna eh, povjerenica u prethodnom sazivu komisije koja se bavila djelovanjem dakle u borbi protiv klimatskih promjena. Ovo su dakle sve važne važne ličnosti, dakle, važni elementi, uključeni smo u to još, dakle, i prije Pariškog sporazuma. Jasno je da je Pariški sporazum nova polazišna točka kada govorimo o klimatskoj pravdi. Isto da se, dakle, koncentriramo na ublažavanje promjena, kako je stajalo, dakle, u protokolu iz Kjota, sada govorimo o transferu tehnologija, financijskoj potpori, dakle potpori, gradnji kapaciteta. To su sve jednako važni dakle, elementi sporazuma. Također je ovaj sporazum dinamičan, on je pošten jer prepoznaje nacionalne doprinose, dakle agregira ih i zna se da se na taj način neće postići ovaj prag od željenih dva stupnja, a kamoli ovih 1,5%, to je jako važno za opstanak malih otočnih zajednica. I njih zabrinjava rast eh, razine mora. I dakle, sve to se nalazi u sporazumu i to omogućava svjetskoj zajednici da se ponovno vraća sporazumu, da pogleda koji je napredak postignut, pogleda moguća rješenja, kako možemo bolje dakle ovdje uklopiti ambiciju u naše nacionalne ciljeve. Međutim, Pariški sporazum je plod međuvladinog dogovora. Kada govorimo o provedbi, stvar se mora prenijeti na nacionalnu e, razinu. U tom smislu se nacionalni doprinos mora pretvoriti u konkretna djelovanja i mjere i to je ono što Evropska unija radi od 2014. Imamo ciljeve za razdoblje do 2030. dakle smanjenje od barem 30%, na to su pristali šefovi vlada i država imamo jako puno iskustva u provedbi klimatskih politika, to omogućava prelazak na društvo sa niskom stopom ugljika, možemo podijeliti dobre prakse, dobre politike sa partnerima, imamo iskustvo, regulatorno iskustvo, zanima nas suradnja sa zemljama skupine G20, tu se može brzo postići napredak. Zajedno s njima govorimo o 80% svih e, najvećih e, emitera, dakle, e, zagađivača odgovornih za globalno zagrijavanje. Održivi razvojni ciljevi su također jedan važan element e, koji je postignut zajedno sa pariškim sporazumom, zatim financiranje za razvoj i ishodi iz Adisa Bebe. Moramo e, raditi, blisko surađivati kako bismo nastavili s ovom sinergijom koja je postignuta na međunarodnoj razini. Kada govorimo o univerzalnosti ovog djelovanja, trenutni geopolitički dakle, kontekst nesigurnosti da se ne bi trebao uvjetovati. Još uvijek je tu velik e, zamah iza svega ovoga, dakle ova transformacija uz pomoć raznih dionika civilnog društva, privatnog sektora. Mislim da možemo doista provesti ovu promjenu koja nam je potrebna kako bismo ostali na ovom putu što nekoliko riječi o rodnim pitanjima koje su povozane s ovim, s ovim kontekstom. Vjerujem da je poštovanje prava žena i dakle spolna jednakost od izuzetne važnosti u postizanju ovih ciljeva. To je riječ o brizi u obitelji, naročito u ruralnim krajevima, dakle. Ima veliku važnost. Naš cilj unutar pregovora o klimi jest zajamčiti sudjelovanje žena u svim akcijskim planovima i planiranim odgovorima, a sve kako bismo dobili učinkovite politike za klimu. Putem Pariškog sporazuma mi smo ovdje unijeli snažne reference na rodakle spolnu jednakost vezano uz e, ove propise sporazumu se međutim i dalje naglašava da je potrebno dakle nadalje poraditi na ovim pitanjima kako bi se postiglo osnaživanje e, žena dakle i spolna jednakost u svim politikama vezanima uz borbu protiv klimatskih e, promjena. Ako to se ne nalazi samo u prijambuli, dakle to se često smatra upravo dobrim uvodom za ova ključna pitanja. Međutim, tekst nalazimo i u ovim ostalim stavcima koji su također za nas jako važni. Komisija ne samo da aktivno sudjeluje u oblikovanju, dakle našeg akcijskog programa vezanog uz jednakost e, spolova, već također radimo i u razvoju dakle financijske potpore za ove programe i djelovanja dakle unutar eh, panela Ujedinjenih naroda za borbu protiv klimatskih promjena. Mi ćemo sa zadovoljstvom eh, pratiti dakle sva pitanja vezana uz razvoj ovih sredstava, dakle to je pomoć, razvojna pomoć, pregovori. Imamo također programe za razvoj kapaciteta vezano uz ovaj kontekst i imamo, dakle zajednički nam je interes e, vezan uz ova pitanja. Kada je riječ o prilagodbi na klimatske promjene, Znamo koliko je važno obratiti pažnju na najranjivije društvene skupine. Komisija radi na ocjeni stanja i to će nam dati sliku onome što je ostalo izazova, o čemu smo uspjeli postići uspjeh. Dakle, riječ je o strategijama za prilagodbu koje se trebaju revidirati, koje trebaju uzeti u obzir ranjive skupine i u kontekstu razvojne pomoći. Mi usko surađujemo s kolegama SDG devka kako bismo se osigurali da se u ovo uključe dakle ne samo aspekt vezan uz klimatske promjene već i ovaj vezan uz spolnu jednakost jer je to sve dio iste jednadžbe. Dakle, sve ovo mora biti utanačeno prije nego što se donesu odluke, odnosno donesu odluke u smislu proračunskih e, sredstava. I Zaključila bih e, na način da kažem da smo mi jako ozbiljni kada je riječ o našim obavezama vezanim uz klimatsku pravdu i e, spolnu jednakost. Mi ćemo raditi sa svim partnerima, dakle na ovim pitanjima putem naših pregovora. Mi smo otvoreni za susrete sa svim zainteresiranim skupinama i dionicima u Briselu, ali i tijekom samih pregovora. Mislim da je jako važno da nas vide da zajedno surađujemo kako bismo dakle prenijeli ovu poruku o ovim jako važnim pitanjima. Hvala vam. Hvala vam. Sljedeća gošća je eh, gospođa Stefania Del Zotto. Ona dolazi iz nevladine organizacije Le Monde Salon de Femme. Hvala vam, e, hvala vam što ste me pozvali na ovo saslušanje i drago mi je što sam ovdje počašćena sam. Evo, e, vrlo kratko, naša organizacija dolazi iz Belgije, dakle bavimo se razvojem i spolnom jednakošću. Aktivni smo u području dakle, e, razvoja, tu unatrag godina. Mi promoviramo solidarnost, jednakost spolova, kako na na, na evropskoj, tako i na globalnoj razini. Surađujemo sa partnerima u Latinskoj Americi, u Africi i doista cijenimo učenje, razmjenu, dakle nošenje sa novim izazovima. Mislim da je to potrebno kada govorimo o ovoj temi. Ja sam pripremila jednu prezentaciju u PowerPointu koja je ponešto stara u odnosu na izlaganja prethodnih e, govornica. Ja ću tu preskočiti neke slajdove i koncentrirati se na elemente relativne za ovu današnju raspravu. Dakle, tu su neke, neka uvodna saznanja koje je potrebno imati kao što znate. Imamo strukturalne nejednakosti između muškaraca i žena. Žene nisu homogena skupina. Sama činjenica što ste žena može biti osnova za diskriminaciju, bez obzira na sve međunarodne obaveze i instrumente koji su se od dosad stvorili. Imamo brojne studije i ankete koje pokazuju učinak klimatskih promjene, koje dokazuju da su tu žene najviše pogođene. I e, naročito zato što su u brojnim zemljama upravo one, one koje se brinu o domu, koje se brinu o kućanstvu, dakle o hrani, proizvodnji hrane. To dakle ima veze i sa rodnim ulogama. E, nadalje, treba imati na umu koncept e, roda, riječ je o socijalnom konstruktu, govorimo o odnosima i kodificiranim odnosima, dakle, između muškaraca i žena. To može imati posljedice po hijerarhiju, može se mijenjati u vremenu i prostoru. Dakle, kada govorimo o dakle, e, rodnim politikama, onda je ključno uključivanje žena, ali ovaj ovi koncepti nadilaze i to riječ je o postojećim strukturama, obrazcima, riječ je o strukturalnim nejednakostima i e, budući da politike nisu rodno neutralne, to valja imati na umu i kada je riječ o ovim klimatskim pregovorima i s njima povezanim politikama provođenje ljudskih, odnosno zaštita i provođenje ljudskih prava također ne ostaju područje izazova. Spolna jednakost je povezana sa dugoročnim promjenama, dakle promjena mentaliteta, ponašanja, instrumenta za zaštitu ljudskih prava ne može se provoditi bez političke volje, demokratskog nadzora dakle, transparentnosti odgovarajućeg e, proračuna. Mislila sam da bi bilo zanimljivo e, dati vam jedan primjer naše organizacije s kojom surađujemo u Boliviji. Riječ je o većem projektu koji žene mijenjaju, dakle, gospodarstvo to su projekti koji traju tri godine. Riječ je o korištenju tradicionalnog ženskog znanja i integraciji preporuka u dakle državne politike. Evo ukratko bih istaknula da smo u prvom svom djelovanju provodili istraživanje, tu smo obuhvatili dakle akademsku zajednicu, ali istraživanje na terenu, dakle ruralne zajednice. Tu su bili uključene moje organizacije, organizacije za prava žena. Doista važno je početi od, od nule, od dna prema gore i povezati dakle akademsku zajednicu i recimo to tako lokalne zajednice. Dakle, to nam daje sliku, doista pravu sliku na terenu. U nekoliko godina žene su zamijetile drastične promjene u svojim životima. Došlo je do sve većeg izlaganja prirodnim katastrofama, nezgodama, teško je predvidjeti, dakle kišna razdoblja, to dovodi do problema u proizvodnji hrane, dakle potom je tu pristup vodi. Dakle, to za njih znači više posla njih je zabrinula proizvodnja hrane, dakle i s tim povezana njihova neovisnost. Oni su sudjelovali na brojnim sastancima na tu temu. Potom ili su, u toj zemlji su bili muškarci ti koji su išli u grad ili su to u nekim situacijama bile e, žene i one su, dakle, radeći svoj posao, bile izložene i nasilju. Kao što vidite, tu ima dosta povezanih tema. Ono što je bilo važno u ovom projektu, bilo je pokazati da žene već konkretno djeluju, one koriste tradicionalno znanje, dakle koje dolazi s terena, i to kako bi se dakle borile protiv e, nekih posljedica klimatskih e, promjena. Dakle, riječ je o rotaciji usjeva, dakle one koriste prirodna gnojiva i tako dalje. Mi smo ovdje htjeli promicati dakle lidere, ženske lidere te smo uključili njihove preporuke u, dakle, gender budgeting e, na nacionalnoj razini. prije ovoga smo imali još jedan projekt koji je trajao tri godine, koji je pomogao u osnaživanju žena. On je bio ključan za razvoj ovog projekta pokazivali smo koji je doprinos žena u proizvodnji hrane u smislu njihove neovisnosti i to nam je već omogućilo podizanje razine e, dakle, svijesti o ovim pitanjima, gradnju kapaciteta i razmjene sa drugim skupinama žena u toj regiji. Žene ne samo da su zahtjevale dakle, uvažavanje, već su one inzistirale na pravima majke zemlje na važnosti da se u sve koncepte uključi dakle pojam dobrobiti, dakle u se pregovore i u aktivnosti. To je način života dakle koji je vrijedan življenja. I ovdje bih evo se kratko osvrnula na financijska sredstva koja nisu dovoljna za djelovanje u ovom smislu. Ovaj specifični projekt e, je pokazao da je Bolivija sada ušla u zemlje sa srednjim dohodkom. Kao što vidite, kao što znate, imamo ranjeve skupine i u bogatim zemljama. To bi trebalo imati na umu, dakle da BDP nije odgovarajući pokazatelj kada govorimo o pravima žena. Tu sam priredila jedan dio pravima žena o klimatskim promjenama i rodnoj jednakosti, ali već smo se na to osvrnuli pa bih preskočila. Međutim, evo, važno se osvrnuti na dakle, rodnu jednakost jer smo se u Riju 1992. već bavili ovim pitanjima. Imamo dakle deklaraciju iz Rija koja je prvi takav instrument dakle, koja spominje važnost uključivanja žena. I također COP22 um, koji se održava u Marakešu. je pokazao da imamo dosljednost između dakle, međunarodnih instrumenata i spolne jednakosti, dakle tu je deklaracija iz Pekinga i tako dalje i to je važno istaknuti, važno gledati na sve ove mjere u, okviru ljudskih prava, zapravo od ključne je važnosti. Dakle, ovo je slika, fotografija nekih naših e, članica. imamo sve veća svijest dakle o e, potrebi spolne jednakosti i tu bismo se trebali sve više i više ujediniti oko tih pitanja. Kad je riječ o preporukama, zajedno sa partnerskim organizacijama i organizacijama za prava žena smo ih izradili, to doduše nije ništa novo i neću ih sada čitati, ali e, ovdje se govori o sudjelovanju žena u pregovorima, to se treba događati na svim razinama, dakle ne samo na najvišim, već e, i od lokalne razine. Potom studije učinka, dakle, vezane uz utjece, dakle, po spolu, na određeni spol, potom predložena, dakle, rješenja vezana uz rodnu jednakost. Tu je pitanje seksualnih i reproduktivnih prava. Dakle, pristup, eh, pristup eh, zemlji koju ostvaruju žene, dakle pitanje vlasništva, potom eh, pitanje financijskih sredstava. Htio sam vam pokazati ovu mandalu koja je na francuskom jeziku i ona je rezultat kreativnog rada nekih naših partnerskih organizacija. I ja bih vam htjela pokazati da se osnaživanje ne tiče samo ekonomskog osnaživanja, iako je to aspekt koji se najviše uzima u obzir kada se govori o osnaživanju žena. Skupine za ženska prava na terene smatraju to individualnim, ali kolektivnim pitanjem. Ono sadržava različite aspekte osnaživanja. To je dominacija, dakle znanje, gradnja kapaciteta, kontrola, pristup resursima, potom solidarnost, kolektivno uključivanje, preuzimanje obaveza, dakle samopoštovanje e, i vlastiti izbor. Dakle, mnogo je tu elemenata i nisu u pitanju samo ekonomski aspekti. Dakle, koja su ključna pitanja na koja moramo naći odgovor? Ne možemo dakle odvojiti ova e, pitanja i baviti se njima u smislu klimatskih promjena ukoliko ne govorimo o e, zaštiti ljudskih prava. Sudjelovanje žena se smatra nečim učinkovitim, ali vidimo da se u Marakešu promijenilo nešto perspektive i da se sada ovaj pristup sve više temelji općenito da na ljudskim pravima. Ono što želim reći jest da žene već djeluju, već sudjeluju, ali trebale bi biti prisutne i u pregovorima. Trenutna, dakle, razvojna paradigma je možda dio problema. I pitanje je da li model koji se temelji na besplatnom ženskom radu i na prirodnim resursima može nastaviti funkcionirati. Postoje neki autori koji stvaraju dakle e, paralelu između komodifikacije žena i prirode i mislim da bi to doista trebalo uzeti u obzir sa etičkog stajališta. Također imamo dokaze o povećanju nasilja nad ženama, dakle, koje, do kojeg dolazi u ovom kontekstu dakle razvoja politika za borbu protiv klimatskih promjena u kontekstu dakle osnaživanja žena, osnaživanja njihovih prava. Kad riječ o dugoročnim i, kratkoročnim ciljevima, individualnim i kolektivnim pravima, imamo slučajeve dakle otimanja zemljišta i to bi se trebalo naći u našim refleksijama. već je rekla gospođa Robinson, važno je slušati jedne druge i učiti jedni od drugih. To treba doista biti na svim razinama. I za kraj kriza je također i svojevrsna mogućnost. To bi nam trebalo omogućiti da se borimo za prave promjene uz pomoć određivanja konkretnih ciljeva i određivanja dakle odgovarajućih financijskih sredstava za njihovo ispunjenje. Hvala vam i konačno, dakle zadnja ali ne manje vrijedna, naša gošća, gospođa Stafanson iz Vijeća Samija Arktičkog vijeća dragi svi muškarci i žene. Znači svi koji se identificirate s određenim rodom ili s nijednim rodom. Ja bih vam željela ispričati svoju priču. A jednom bi bilo lijepo čuti i vaše priče. Ja se zovem Jani, a ja sam e, odrasla u e, familiji koja se bavila uzgojem sobova. Ja sam e, znači odrasla u e, okružju gdje je mir bio izuzetno važan. A što se tiče Arktika i okolišnih pitanja, uvijek smo bili svjesni toga. Mi smo autohtona e, nacija Europe, sami narod u Skandinaviji i na zapadu e, Rusije. Mi smo duboko povezani sa zemljom i sa prirodnim okružjem i mi smo osmislili instrumente kako bismo shvatili osluškivali i komunicirali sa prirodom. Mi imamo instrumente kako bismo znači shvatili strukture prema kojima funkcionira E, priroda, no unatrag 25 godina e, priroda nam je prestala davati znakove vezane uz te dubinske strukture i ona je pod stresom. Neki, neka godišnja doba se nisu dogodila, a nekad ih se dogodi previše. To i na moj život više struko utječe. Ja živim sa klimatskim promjenama. To nije samo prijetnja, nego je to već i realnost. I to vrlo ozbiljna realnost. Mi svaki dan o tome razgovaramo tijekom obroka. Mi uvijek govorimo o vremenu i pokušavamo ga predvidjeti. Mi ovisimo o vremenu moramo se pripremiti na ono što će se dogoditi, ali i vi se morate na to pripremiti. Ja sam već neko vrijeme slušala ono što govore stari vezano uz promjena klime. To je zabrinjavajuće i ne mogu reći da tu ima puno e, prostora za optimizam. Moramo o tome raspravljati i moramo poduzeti e, potrebne akcije. To znači i teške odluke u okviru politika i u okviru našeg e, svakodnevnog života. Promjene se moraju dogoditi na svim razinama. Neki smatraju e, da i postavljaju se pitanje kako klimatske E, promjene utječu svakodnevno na život. E, ono što se, što se tiče uzgoja sobova, mi moramo u odnosu na vrijeme i klimu pronaći pašnjake za e, te životinje. A možemo reći da u zimi se uvelike vrijeme mijenja stvaraju se snježne mečave i tako dalje i to nam onemogućuje čava da pronađemo pašnjake za sobove, a to znači da ih mi moramo za njih naći nove pašnjake. Isto tako, e, suočavamo se sa kišom tijekom e, zimskog perioda, ne bi trebalo kišiti tijekom zime, nego samo tijekom ljeta i u tom e, trenutku sobovi više ne mogu njušiti njušiti, osluškivati prirodu na najbolji mogući način kako bi pronašli te nove pašnjake. Ja sam se odrasla brinući se za mladunčad sobova i u trenutku kad je počelo kišiti, a nije trebalo, znala sam da je to bila smrtna kazna za njih i ja sam se za njih brinula, a isto tako i moja braća i sestre. E, sve te promjene stvaraju velike terete za životinje i za ljude. Stvaraju različite struje na e, jezerima Nekad su to bili e, sigurni prijelazi, a više nisu. 2009. godine 300 sobova je umrlo, je zapravo uginulo. Mi smo također izgubili i mnogo ljudskih života zbog klimatskih promjena. I to zbog e, potrošnje nekih na drugom kraju svijeta. Mi plaćamo za to, moja obitelj plaća za to i nastavit ćemo plaćati taj račun ako se nešto ne promijeni. Moramo promijeniti našu, e, naše energetske e, izvore i moramo prije svega dobivati energiju iz obnovljivih izvora. Tijekom planete ovdje cijeli niz autohtonih e, naroda e, vide da su njihova prava ugrožena. Ono što je potrebno da pređemo na zelenu energiju, to je nešto što nam je neophodno potrebno. Ne možemo e, ipak nastaviti sa kršenjem ljudskih prava i prava autohtonog stanovništva. Mogu reći da E, mnogi ljudi, uključujući mlade ljude, su predmet nasilja i umorstava zato što se bore za zemljište i za vlasništvo nad zemljištvom. Cijeli niz zajednica se bore e, vezano uz znači ove parkove vjetrenjača koje se trebaju instalirati na e, zemljištu gdje žive sobovi to je daleko od e, gradova gdje su potrošači te energije. To se dogodilo i 50. godina kad su se gradile e, hidroelektrane i brane. Mi smo se također morali micati sa zemljišta i platili smo cijenu za to. Budući da e, nam je energija sve više potrebna i tražimo održivu energiju, tko plaća na tom? Trebalimo mi plaćati e, cijenu za vašu potrošnje energije? U ovom tranzicijskom periodu nam je potrebna klimatska prava, potrebna nam je održivost, a ne možemo imati održivo rudarstvo ili zeleno iskorištavanje nafte ili plina. Moramo potpuno preći na neke nove uzorke i strukture proizvodnje. E, moramo biti svjesni toga. U tom smislu sam izuzetno sretna što mogu danas biti s vama. Ja vam čestitam što ste organizirali ovaj sastanak vezan uz znači klimatsku pravdu i rodnu jednakost. A želim vam ovime i uputiti izazov. Kad govorimo o klimatskoj pravdi, radili se e, samo o tome e, o nečemu što se daje onima koji mogu komunicirati na ljudskom jeziku ili zapravo svi imaju pravo na to na primjer nerođena djeca imaju li nerođena djeca prava životinje bez obzira što ne mogu govoriti vaš jezik ili komunicirati na vašem jeziku i boriti se za vaša prava kako mi možemo imaju li biljke rijeke zemlja majka zemlja imaju li ili i oni svi određena prava sva ta prava za mene su uključena u ljudska prava mi smo e, vidjeli prije nekog vremena da je jedna rijeka dobila pravni status osobe. Za to se moramo boriti, za prava rijeka, države, e, zemlje i nerođenih generacija. Hvala vam. Thank you, Hvala, gospođo Stephenson. A sada nam ostaje i dvadesetak minuta za intervencije. Ja ću sada pozvati na prve komentare u prvoj rudni. Hvala, hvala, Mary. Govorit ću na francuskom. Važno je da koristimo svoje jezike. Prije svega zahvaljujem na ovim različitim svjedočenjima koje smo čuli. Vrlo sam ponosna što mogu sudjelovati danas na ovoj raspravi u okviru odbora za žene. U drugim odborima se tim pitanjima ne bavimo i kao što smo čuli tu isto vidimo i tu nadu da će se stvari promijeniti. Ponekad e, možemo i biti pesimistični, no muškarci i žene u ovom odboru većini dijele tu nadu te se uključuju u različite e, procese. Slažem se s onim što je rečeno. Možemo se baviti ovim pitanjem iz šta roda, no moramo također si postaviti pitanje o modelu prema kojem živimo. E, žao mi je što osoba koja je u ime komisije održala prezentaciju morala otići, no ono što bi željela naglasiti da koherentnost politika u e, koji Uniji nije dovoljna. Govorili smo znači o kopu 21, e, glavnoj e, upravi DEFKO, koja se treba baviti podrškom najranjivijim zemljama i u promjeni modela. Ja sam imala također i sreću, zadovoljstva što sam mogla sudjelovati u jednom drugom odboru za međunarodnu trgovinu te vrlo začuđujuće, bez obzira što se e, međunarodna trgovina prije svega bavi jačanjem tim postojećih intenzivnih e, modela, imala sam tu priliku govoriti i o globalizaciji. Ja nisam protiv globalizacije ali sam protiv neregulirane globalizacije. S druge strane imamo priliku regulirati stvari na globalnoj razini. Mogu reći da sporazum e, s Kanadom je dao zbilja e, zeleno svjetlo za korištenje e, plina iz škriljavca i u tom smislu želimo li sudjelovati u tome ili ne. Znači s jedne strane potpisujemo sporazum iz Pariza, s druge strane e, potpisujemo sporazum sa Kanadžanima, koji su naši prijatelji, ali e, u kojem se ne bavimo ovim angažmanima vezanim uz klinu. S druge strane smo isto tako potpisali sporazum e, o slobodnoj trgovini s Ganom i vidimo koliko je takav sporazum katastrofalan. To ojačava intenzivnu poljoprivredu i izvoz, a smanjuje znači onu domaću lokalnu proizvodnju za koju su prije svega zadužene žene. Žene onda moraju uvoziti kako bi mogle prehraniti svoju familiju, isto tako moraju uvoziti gnojiva kako bi onda izvozila proizvode za europljane. To je katastrofa. E, mi smo sa, e, u Europskom parlamentu e, potvrdili takav sporazum sa Ganom koja E, kojim se onda još i pogoršava ove posljedice klimatskih promjena. Ja mislim da bismo trebali imati jaču i angažeraniju angažiraniju viziju i je to proširiti i druge odbore kao na primjer odboru za e, međunarodnu trgovinu. U ovom parlamentu e, postoji jedna većina koja je šizofrena i koja će u ovom odboru govoriti o pravima žena i govoriti o tome da se moramo boriti protiv osiromašenja žena, a u drugim odmorima onda podržavaju sporazume koje dovode u pitanje opstanak žena. Mislim da što se tiče glavne uprave za trgovinu, da ona e, zapravo je previše samostalna što se tiče ovih pitanja trgovine. Nešto sam željela reći o civilnom društvu. Mi surađujemo mnogo sa e, organizacijama civilnog društva. No, E, moram reći da danas previše odgovornosti stavljamo na civilno društvo. Kad vidimo e, moć novca i gospodarstva u zemljama u razvoju, mogu reći da civilno društvo ne može odgovoriti na te izazove. Kad e, srećemo članove civilnog društva u različitim zemljama sjevera ili juga, onda vidimo koliko su članovi tog civilnog društva iscrpljeni u toj borbi jer multinacionalne kompanije skupo plaćaju da onda imaju odriješene ruke da rade ono što žele u tim zemljama. Mogu reći da civilno društvo je zapravo jedan alibi za nas, ali ono više nema mogućnosti funkcionirati na najbolji mogući način i u tom smislu dajemo previše odgovornosti civilnom društvu. Hvala. Thank you. Heidi thank you very much and thank you. Hvala lijepa i hvala na ovim informativnim, impresivnim prezentacijama. Pred dvije godine imala sam eh, jednu zanimljivo eh, i šokantno eh, iskustvo neke nevladine e, organizacije su dovele autohtone predstavnike ovamo. One su bili, oni su bili žrtve ovih projekata ovih o kojima je govorila gospođa Stafanson. E, radi se o pristupu zemlji, zemljištima i izgonima sa zemljišta. E, vidjeli smo da ovaj projekt je bio certificiran kao e, projekt e, e, Ujedinjenih naroda za čistu energiju. Mehanizam čistog razvoja mm, je bio spomenut kao sudionik u tom projektu. Ne znam jel se išta promijenilo ali za e, buduće izvještaje Line Engström moramo kontrolirati i nadzirati ove međunarodna tijela rade e, i rade na štetu žena e, autohtonih naroda naroda koji su vrlo ranjivi jer žive od zemlje i trebaju održivu poljoprivredu održivo gospodarenje E, ljudi koji žive na arktičkom sjeveru e, moraju braniti svoja prava, što nije lako. Htjela bih e, zapitati Mary Robinson, jer Mary, vi ste uključeni u procese i akcije suzbijanja klimatskih promjena. Da li vidite promjene u tim politikama? Hvala. E, vratit ćemo se na e, pitanja kasnije u zaključnim primjedbama. Ko je sljedeći? Izvolite. E, hvala našim gošćama na njihovim intervencijama. Naravno da svi moramo klimatske promjene promatrati sa velikom ozbiljnošću jer bi one mogle destabilizirati E, svijetu ukoliko svaka država ne učini sve što je u njenoj moći e, i smanji emisije štetnih plinova te osigura prije svega i podršku onima koji su e, najugroženiji. Ako se ne osigura financijska i tehnološka podrška s jedne strane i s druge strane pravedna struktura upravljanja koje će uzeti u obzir i potrebe zemalja u razvoju tada će se razvoj sasvim sigurno zaustaviti i stvorit će se konflikti oko pristupa vodi, hrani i poljoprivrednom zemljištu. Porast će siromaštvo. Dakle, treba nam globalna solidarnost i zajedničko vodstvo koje mogu smanjiti e, rizike koje nas očigledno očekuju. Zato, po mom sudu, klimatske promjene moramo shvatiti ozbiljno jer niti jedan narod sam za sebe ne može e, se uhvatiti u koštac sa klimatskim promjenama. Potrebno je zajedničko djelovanje. Potrebne su nam također konkretne mjere koje možemo nazvati i dugoročnim ulaganjem u opstanak. Sasvim je sigurno da će doći e, do migracija jer klimatske promjene ograničavaju resurse i ugrožavaju proizvodnju hrane. Sve više toplinskih valova, epidemija zaraznih bolesti, i nestašica hrane pogađat će svijet u budućnosti. To je na kraju krajeva i zaključak e, znanstvenika održan nedavno u Atlanti gdje se raspravljalo o utjecaju klimatskih promjena na zdravlje ljudi. No zanimljivo je i pogledati istraživanja e, koja je objavio Ured za ekonomska istraživanja u Massachusettsu e, koji upozoravaju na to da klimatske promjene loše utječu na demografsku sliku. E, oni su napravili istraživanje za e, SAD gdje tvrde da između 1931. i 2010. godine e, svaki vrući dan rezultirao je sa 1165 manje rođenih beba u SAD-u 9 mjeseci kasnije. Zato mislim da bi mi trebali ovdje razgovarati o konkretnim problemima i ponuditi e, konkretna rješenja. Čini mi se da e, fokusiranje rasprave na e, seksualna i reproduktivna prava nije odgovor na klimatske promjene i potrebe žena kao niti na ono što nas očekuje u budućnosti. Dakle, moramo dati odgovore na konkretna pitanja, vidjeti kako pomoći onima koji su najugroženiji i sasvim sigurno jedna od mjera može biti i snažnije korištenje obnovljivih izvora e, energije i energetske e, učinkovitosti. E, obzirom da sam ja u nekim odborima izvjestiteljica za tu temu svakako ću posebnu pažnju obratiti i na ulogu žena. Hvala lijepa. Hvala vam svima koji su doprinijeli našoj raspravi. Mislim da nema nikog više koji želi uzeti riječ. Ono što ćemo sada učiniti jeste da damo svakom govorniku malo vremena da dade zaključne primjedbe. Dvije do tri minute jer moramo završiti do 17.30, a onda će Mary Robinson dati zaključne primjedbe a onda ćemo čuti i nekoliko riječi od izvjestiteljice. Ići ćemo redom kojim smo i počeli. Komisija ima prva riječ. Želite li nešto reći? Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. U prvom redu bih željela reagirati na intervencije koje smo čuli. E, čujem vrlo dobro što e, ste rekli ja sam e, ja govorim sa aspekta suradnje i razvoja. Imamo e, jasne politike za razvoj. Naravno, niz trećih zemalja one same e, definiraju svoje modele razvoja. One same ulaze u pregovore, trgovinske pregovore i tako dalje s našeg stanovišta e, što možemo nastojiti napraviti jeste da imamo e, smislen konzultativni proces u tim zemljama. E, a te konzultacije treba i dobro pripremiti. Mi trebamo osigurati koherentne politike u razvoju naše suradnje ne mogu odgovoriti e, o temi o, sporazuma o slobodnoj trgovini. Što se tiče e, onoga što su rekle moje kolegice, ono što je zanimljivo vidjeti u razvoju suradnje nakon Pariškog sporazuma, ako gledamo detalje e, i NIDC-a, vidimo da ono što su pripremile e, zemlje u razve, razvoju jeste e, osjetljivije na rodnu jednakost nego ono što su pripremile razvijene zemlje. Mm, e, industrijske zemlje bi stoga trebale preuzeti vodstvo, biti aktivnije. Mm. Još jedna tendencija koju vidimo jest u, našim aktivnostima razvoja i suradnje jeste da imamo rodnu jednakost u prilagodbenim aktivnostima. Moramo osigurati da e, e, se rodna jednakost uzima u uzima u obzir u akcijama suzbijanja klimatske promjene. Na tome radimo u DEFCO-u. Prije mjesec dana smo lansirali jednu inicijativu u tom smislu. moramo osnažiti žene i kao konačne korisnike energije. E, moramo na taj način smanjiti nejednakost da dati ženama pristup e, sredstvima za razvoj. Mm, e, žene e, moraju igrati aktivnu ulogu u energetskom lancu vrijednosti. One moraju također postati vođe, akteri promjena. Evo, ovdje ću se zaustaviti i dati ću riječ drugim kolegicama. Gospođa Zotu će dati nekoliko zaključnih primjedbi. Hvala lijepa. Slažem se s onim što je rečeno o dosljednosti i koherentnosti politika. To je e, značajno i to moramo stalno imati na umu što se tiče seksualnih i reproduktivnih prava i to je tema e, koju moramo uključiti e, u naša razmatranja moramo također uzeti u obzir elementarne nepogode koje e, dovode do migracije i e, kojima su vrlo često naročito pogođene žene. Mm. Evo, to, je toliko sam htjela reći. Hvala. Hvala što ste bili tako kratki. E, Gianni Stefanson ima riječ. Hvala. E, hvala na svim pitanjima koja su postavljena. Čuli smo mnoge važne teme. Moram još nešto reći o odgovornosti financiranja. E, vi imate, snosite veliku odgovornost u tome. E, velika e, količina sredstava se troše na suzbijanje klimatskih promjena. Imamo mnoge projekte koji vode Red Plus i i e, tu moramo pazati na ljudska prava. E, ne smije se e, ih se kršiti kao što se često dešava u tim projektima. Čak i u Švedskoj, na primjer. Mi, mi zajednice, mi se predstavljamo na sudovima, nemamo niti financijskih niti pravnih sposobnosti da se borimo protiv velikih korporacija koja, koje dobivaju uh, velika sredstva. Ako želimo to promijeniti, e, to onda trebamo o, o, svrsishodne politike. E, e, Pariški sporazum mora provesti one klauzule o zaštiti koje su tamo definirane ali moramo imati i druge zaštitne mjere. E, gospođa Mary Robinson će dati nekoliko zaključnih primjedbi. Um, Imali smo dobre doprinose od sudionika, koherentnost, ona još ne postoji, naročito u trgovini i kulturnim politikama. Dok ne postanemo koherentni nećemo biti ni uspješni. E, nismo koherentni kad se radi o važnosti promjene sustava. E, Jan je to e, vrlo e, ekspresivno e, prikazala. Moramo shvatiti da moramo smanjiti potrošnju i postati učinkovitiji. Ono što je rekla Hajdi, o mehanizmu za e, čisti razvoj. E, toga smo svjesni, mnoge su greške počinjene i sada se vrše napori da se te greške isprave. Moramo pažljivo pratiti e, sve mjere koje se provode i poduzimaju. Ja je ispravno rekla da moramo pogledati one koji daju čistu energiju, proizvode čistu energiju da li to čine ispravo, da li poštuju rodnu jednakost? Znam i od mojih prijatelja u poslovnom svijetu da najveći pritužbe dolaze zbog onih e, koji se bave čistom energijom. Oni to rade na krivi način, ne poštuju prava na zemlju, na vodu i tako dalje. Sve te teme su od ogromnog značaja moramo smanjiti e, zatopljenje e, jako ispod dva stupnja. To je teško i postajat će sve teže ako ne shvatimo što treba raditi. E, ne možemo ići nekim kraticama i te kratice onda štete ljudskim pravima. Europski parlament mora shvatiti važnost, naročito od sada, da ima pristup u skladu s klimatskom pravdom. Mora slušati glasove s terena. E, e, izvjestiteljica je rekla da svi shvaćamo važnost sudjelovanja i slušanja e, glasova s terena, ali moramo dati i veću, veća sredstva tim glasovima na tome mora raditi i Evropska unija i Ujedinjeni narodi. E, samo tako ćemo postići promjene koje i mm, želimo. Mi smo preporučili e, glavnom tajniku e, Ujedinjenih naroda mm, Antoniju Guterezu Dali smo mu model za akciju, za agendu 2030. Sendai agendu i financiranje za razvoj. Svi moramo graditi otpornost zajednica. To je apsolutni prioritet. E, e, zemlje samo, same moraju preuzeti vodstvo. Oni moraju biti pokretači promjena. To je zaista važan element. Rodna jednakost i klimatska pravda moraju biti važni ne samo na razini Europske unije, već globalno. Trebamo više solidarnosti. E, klimatske promjene ne možemo suzbijati, e, to ne može raditi svaka zemlja e, zasebno E, imamo vrlo dobru analogiju sa Titanikom kad je on udario u, ledenjak. E, e, nisu potonili samo ljudi iz trećeg razreda i drugog razreda, već i oni najbogatiji, to jest putnici prvog razreda. autohtoni narodi će stradati, ali će stradati i sve druge zajednice. Imaćemo sve više e, migranata koji će se morati seliti bez, e, zbog klimatskih e, promjena. To, to su i mentalne traume sama zajednica e, koja je opisana, e, to je za njih svakodnevna tema. Oni nastoje izgraditi svoju otpornost. Svjesni su da se moraju boriti s tim promjenama. E, klimatska pravda znači da koristi nove klimatske, novo klimatskog gospodarstva moraju koristiti svima Nitko ne smije biti e, zaboravljen. Mislim da e, u prvom redu moramo pomoći najranjivijima. E, moramo postaviti prioritete, a to su oni najranjiviji. Tima ćemo dati zamaha svim akcijama. Nam, nadam se da će se i te teme javiti u ovom izvještaju reproduktivna prava e, žena trebamo osigurati da je i to dio naše podrške. Naročito je to važno za zemlje u razvoju e, gdje imamo, gdje je planiranje obitelji od ogromne važnosti. E, to moramo rješavati E, imamo nažalost Global Gag Rule koji je doveo do zastoja u, toj pomoći. Mi smo e, na to reagirali i, mm, kritiziramo tu mjeru koju je donio predsjednik Trump. Isto tako što se tiče borbe, isto se tiče i borbe protiv side. Mislim da smo imali vrlo dobru ravnotežu u, ovoj diskusiji, da smo čuli razno razne komentare. Nadam se da će ovo saslušanje na, e, potaći e, daljnji, daljnje pripremanje ovog e, izvještaja. Ja ću uvijek biti vam na raspolaganju ako trebate neke savjete. Trebamo osnažiti vodstvo žena u borbi protiv klimatskih promjena. Hvala. U ime odbora zahvalila bih gospođi Robinson i svim članicama panela što su danas e, došli. Evo zadnja riječ ima naša izvjestiteljica Engstrom. Hvala lijepo, evo dosta sam inspirirana. I rekla bih nekoliko riječi o aktivnom građanstvu. Mislim da smo se svi dotaknuli upravo toga i hvala ti Jani, što si bila tako jasna, briljantna. Danas si, drago mi je što si danas tu, hvala ti. Jani, doista si me dotaknula svojim riječima. Moramo imati nadu, izvući pouke, ali i reći što mislimo, saslušati druge baviti se pitanja, pitanjima koje nas zanimaju. S nama je danas ovdje jedno zeslanstvo iz e, Švedske koje nije povezano sa političkim strankama, ali evo oni zasigurno ga je velike nade. Molim vas da se ustanete jer ste doista jako važni. Ja mogu napisati ovo izvješće sama, ali nama su potrebni aktivni građani. Ovi ljudi su došli danas ovdje, donijeli za sobom svoje nade, i evo sudjeluju, odnosno prate ovo, saslušanje. Hvala vam doista ljudi što ste došli. Gledam e, sada u salu, vidim e, tu nešto zastupnika, ali sve više ljudi izvana. Evo vidite, možemo raditi izvješća, biti u ovom sustavu, možda će ga Mary pročitati ili Mary Hannibal. Ja ću ga pročitati, to ću poslati Jani, ali vi nam morate pomoći, morate biti vani na ulicama, u svojim organizacijama, na svim razinama i govoriti o ovim važnim pitanjima. I evo s ovim bih zaključila. Hvala vam. Uh, Hvala vam. Imat ćemo sada kratku stanku prije nastavka sastanka odbora. Hvala svima. Well, can we have some order, please? Um, we do need to get on because we are running... Evo, možemo nastaviti jer nešto kasnimo. Trebamo početi sa glasanjem za četiri minute. Vjerojatno to nećemo uspjeti, ali idemo na točku šest dnevnog reda. To su dakle pilot projekti i pripremna djelovanja u proračunu. Izvjestiteljica je Constance eh, Le Grip, ali ona danas nije ovdje. Zamolila bi kolegicu Gal Pelc da nam se obrati vezano uz ovo izvješće. Evo, molim vas da nam predstavite ovo izvješće jer kasnimo. Hvala. Hvala lijepo. Ja ću govoriti u ime kolegice Le Grip. Dakle, danas ćemo raspravljati i glasati o ovom izvješću. Dakle, pilot projekti i pripremljeno djelovanje proračunu za 2018. Dakle, sve u skladu sa postupkom za donošenje proračuna. Dakle, primili smo devet pilot projekata u roku od većine političkih klubova koji djeluju ovdje u odboru i dobili smo dakle, širok spektar prijedloga, dakle razni, koji se tiče raznih područja, dakle žensko poduzetništvo i tako dalje. Gospođa Lagrip je proučila se projekte koje je zaprimilo tajništvo i dala evaluaciju svakog. Ona tu je izvela e, zaključke koju ću vam ja danas predstaviti. Ona bi željela naglasiti da su neki od projekata izvedivi i da će biti jako učinkoviti. Ona bi htjela naglasiti da se mnogo rada uložilo u radu ovog e, odbora i traži vašu potporu za prijedloge. Također, po njoj studija koja se nalazi u projektima 4 i 8 impliciraju određene troškove, da bi mogla biti jako korisna u ocjeni ocjene dakle, provede predškolskih e, programa za djecu koje dolaze iz siromašnih obitelji. Također onda bih htjela ohrabriti kolege iz odbora da glasaju za ove projekte. Međutim, žali što projekti 5, 6 7 pokazuju potencijal, ali nedostaje potencijala i jasnoće i ona predlaže da se za njih ne glasa. Na koncu, što se tiče projekta 9, ona smatra da ovaj projekt, dakle gender mainstreaminga u europskim eh, institucijama, da nije možda adekvatan instrument, jer naime ona smatra da je na europskim institucijama da definiraju svoje politike koje se tiču ovog djelovanja. i da bi one trebale biti e, dijelom pripremnih akcija, dakle vezano uz međuinstitucijsku suradnju. Evo, to su njezini prijedlozi. Jednom kada budemo glasali o ovim pilot projektima, dakle i pripremnim djelovanjima. Dakle, prije 3. svibnja će se ovo predstaviti dakle, odboru za proračune i dobit ćemo dakle njihovo mišljenje, odnosno mišljenje komisije do kraja lipnja. Razmjena mišljenja o prijedlogu bi se održala dakle, u odboru za proračune tijekom srpnja. Ja bih zahvalila u ime kolegice Legrip, dakle svim kolegama koji su sudjelovali u izradi ovih devet projekata i na radu koji su uložili u iste. Gospođa Legrip bi htjela zamoliti da kada se pruži prilika svim kolegama koji su podnijeli ove prijedloge da ih predstave nešto detaljnije. Hvala vam što ste nam ovo iznijeli u ime kolegice Legrip. Sad imamo jako kratke prezentacije, dakle svih ljudi koji su podnijeli ove projekte i sad ćemo proći kroz listu. Dakle, Pepe jedan, dakle žensko poduzetništvo, Sirpa Pjetikanen. Dobro, to je bio ovaj, jedan koji je predložila izvjestiteljica da se podrži. Potom ranjive skupine, mentalno zdravlje, Marija Arena. Marija, želite li nešto reći? Mislim da je ovaj naslov e, da naslov govori sve. Radi se o pilom projektu osjetljivih skupina na području zdravlja majki. Ono što je važno da vidimo koji su problemi povezani s tim s tom temom i kako bismo zapravo mjere uključili u glavne politike te također ciljati skupine koje su posebno pogođene ovim problemom. Thank you. Um, dakle, osnaživanje djevojaka diljem svijeta. Je li tu jedna, jedna od autorica? Izvolite. Hvala, evo, kratko. Hvala vam na prilici da vam nešto više kažem dakle, o ovome, dakle osnaživanje djevojaka, priprema lidera za budućnost. Nažalost, ovo je potrebno promovirati zato što dolazi do ograničenja, dakle mogućnosti za djevojke kada je riječ o njihovom pravu na odabir. Najbolji način za nas, dakle, da budemo relevantni, da promijenimo stvarnost, jest e, da e, postignemo ciljeve koje mi ovdje Dakle, iznosimo, to su djevojke od 10 do 15 godina, dakle da ih izložimo, da im izložimo čitav niz poslova, da im predstavimo e, ženske, dakle, modele, uzore, Imamo doista, doista smo ovdje jako ambiciozni, ne namećemo ništa, samo želimo dakle prenijeti čitavu mogućnost, čitavu lepezu dakle e, zanimanja mogućnosti, dakle usavršavanje, vještine, e, part-time rad, rad na puno radno vrijeme i tako dalje. Tu su razni novi profili zaposlenja i tako dalje. Mislimo da bi se ovo dobro uklopilo u planove za rast eh, i razvoj tržišne utakmice. Bilo bi lijepo da to zabilježite. Ovo bi se do, na ovaj način bi se skoristila sredstva i tu bismo uključili također i znanstvenu evaluaciju. Potom, dakle, roditeljstvo u dakle, kontekstu rasta siromaštva. Kolega Pimenta Lopez mislim da nije ovdje. Bilo bi dobro doista predstaviti je li tu netko od kolega koji bi nam mogao predstaviti ovaj prijedlog. Onda idemo na zadnji projekat devet, dakle gender mainstreaming u europskim institucijama, gospodin Urtrasund. Samo bih rekao da podržavam ovaj projekt, dakle riječ o koordinaciji gender mainstreaminga u raznim institucijama, to je sada u, u tijeku, proračun je ograničen. dobro vidjeti kako se to provodi, evo to je naš prijedlog. Evo, hvala vam i ispričavam se što vas požurujem, kaže predsjedavajući. Idemo sada na glasanje. Imate li svi glasačke kartice? Glasat e, ćemo, dakle, procjeni provedbe programa Obzor 2020 te ovim pilot projektima. I Treće, dakle, akademsko usavršavanje i usavršavanje na daljinu. Idemo dakle na e, ocjenu provedbe programa Obzor 2020 u svjetlu njegove privremene evaluacije prijedlog devetog okvirnog programa. Izvjestiteljice nema, dakle ona ne može ništa dodati. Kompromis šest. Tko je za? Protiv? Dakle, 24 se ne razmatra, ono 16. Tko je za? Protiv? Amandman 17. Tko je za? Protiv? Mislim da je to usvojeno. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Morat ćemo provjeriti. Everybody voted. Votes closed. Zatvaram glasanje. Usvojeno za jedan glas. Dakle, kompromis 8. Tko je za? Protiv? A vjerojatno odbijeno, ali moramo provjeriti. Dakle, kompromis 8, glasujemo. Vote's closed. That's, that's carried. Um, we Usvojeno. Amandman 26. Tko je za? protiv, usvojeno. 23, tko je za, protiv, usvojeno. Kompromis 9, tko je za, protiv, usvojeno. 25, tko je za, spričavam se. imamo 29, tko je za, protiv, usvojeno se. Amandman 51. Tko je za? Protiv? Ispričavam se, imam e, krivu listu, kaže predsjedavajuća. That's the 51 51. be voted. You can follow this one. Right, okay. So, sorry. Amendment 51. Amandman 51. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Usvoja se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Um, we are now on amendment 41. Um, Amandman 41 i 44. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 42. Za? Protiv? Odbijeno. Kompromis 13, tko je za? Protiv? Usvojeno. Kompromis 14, tko je za? Protiv? Usvojeno. Amandman 49. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Amandman 50. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Amandman 52 i 3. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Kompromis 15. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Kompromis 1. Tko je za? protiv, usvojeno. Amandman šest tko je za, protiv, usvojeno. Kompromis dva. tko je za, protiv, usvojeno. Kompromis tri. tko je za, protiv, usvojeno. Kompromis četiri. tko je za, protiv, usvojeno. Kompromis pet, tko je za, protiv, usvojeno. Konačno glasanje, elektronsko je glasanje, otvoran glasanje, dakle, o ovako izmjenjenom nacrtu mišljenja. Well, that's carried unanimously. Thank you very much. Usvojeno. Hvala lijepo i čestitke izvjestiteljici. Next one is um, uh, Sljedeće na dnevnom redu, dakle glasanje o pilot projektima. Dakle, prvi projekt, tko je za, protiv, usvojeno. Drugi pilot projekt, tko je za, protiv, usvojeno. Treći, imamo usmeni amaman, gospođa Bekera i ostali. Želite nam predstaviti amandman? To je samo ispravka u naslovu došlo do pogreške. Dakle, osnaživanje djevojaka u Europi. To je to. Dakle, ne diljem svijeta, nego u Europi. Dobro, složili smo se. Dakle, tko je za? Protiv? Usvojeno. Projekt 4. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Pilot projekt broj 5. Tko je za? Protiv? Odbija se. Pilot projekt broj 6. Tko je za? Protiv?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 Dobro, ovo je usvojeno. Pilot projekt 8. Tko je za? Protiv. Usvojeno. 9. Tko je za? Protiv. Mislim da moramo provjeriti. Vote's closed. Well, that one I ovo je to za jedan glas. Ono, složili smo se oko dosta prijedloga i hvala vam na tome. I konačno, zadnje dakle, jest e, akademsko usavršavanje te usavršavanje na daljinu kao dio Europske strategije cijeloživotnog učenja. Izvjestiteljice nema. Imamo dakle amandman 13. Tko je za? Protiv. To je usvojeno. Sada idemo na amandman 17. Tko je za? Protiv. Usvojeno. Amandman 16. Oprostite, 19. amandman. Tko je za? Protiv. Usvojeno. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 21. Za? Protiv? Usvojeno. 22. Za? Protiv? Usvojeno. 23. Za? Protiv? Nisam sigurna. To ćemo provjeriti. Glasanje je otvoreno. Glasanje zatvoreno i usvojeno. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 25. Za? Protiv? Usvojeno. Amandman 27. U dva dijela. Glasanje po dijelovima. prvi dio za? Protiv? usvojeno, drugi dio za, protiv, usvojeno. 28 za, protiv, usvojeno. 29 za, protiv, usvojeno. 30 za, protiv, odbijeno. 31 za, protiv, usvojeno. 32 za, protiv, usvojeno. 33 za, protiv, usvojeno. 34 za, protiv, usvojeno. 35 za, protiv, usvojeno. Amandman 1 za, protiv, usvojeno. Amandman 4 za, protiv, usvojeno usvojeno. Idemo na amandman 5 za, protiv, usvojeno. Amandman 6 tko je za, protiv, usvojeno. Idemo sada na amandman 8 tko je za, protiv, usvojeno. Amandman 9 za, protiv, usvojeno. Amandman 10 za, protiv, usvojeno. Amandman 11 za, protiv, usvojeno. Amandman 12 za, protiv, usvojeno. Evo, hvala vam na ovome. Okay, well, thank you for those who've stayed. Hvala ovima, e, onima koji su ostali. Možemo li sad krenuti na desetu točnu dnevnog reda, ekonomsko osnažavanje, žena u privatnom i javnom sektoru u EU? Evo dajem riječ izvestiteljici. Drago mi je što vam mogu predstaviti ovaj nacrt izvješća. Kao što znate, predmet ovog izvješća je ekonomsko osnaživanje žena u privatnom i javnom sektoru u EU. Radi se o širokoj temi, no mislim da je ovo prilika da to sagledamo iz različitih e, perspektiva. Ono što sam ja željela je da na početku održimo e, sastanak sa povjer, e, izvjestiteljama u sjeni, a nakon toga smo napisali ovaj nacrt izvješća koji sadrži prijedloge. Kada sam predstavila u odboru ovo izvješće, neki su rekli da ovaj prijedlog ide predaleko, te da to izlazi iz nadležnosti država članica. No, ono što je važno je da se poboljša kvaliteta i situacija u Europskoj uniji, imajući u to na umu, budući da smo mi izabrani članovi parlamenta, moramo pozvati države članice da provode mjere kako bi na ovom polju e, E, poduzele cijeli niz dodatnih akcija. Ono što je važno je da dobijemo informacije o plaćama u privatnom i javnom sektoru. To je vrlo važno kako bismo pojačali svijest te također definirali neobjektivne kriterije koje utječu na plaće zemlja. Potrebno je u javnosti povećati svijest, ali isto tako i među zaposlenicima. Ja sam uvjerena da moramo usvojiti i poseban pristup i instrumente kako bismo e, vrednovali određena e, radna mjesta tamo gdje e, muškarci dominiraju i tamo gdje dominiraju žene. Potrebno je moći uspoređivati različite vrsta zanimanja. A u tom smislu potičemo pravednije plaće. U tom smislu željela bih također da se i e, izvješće proširi. Proširili smo na primjer na ovu temu nasilja žena. Možemo također i govoriti i gospodarskom nasilju nad, nad ženama kojima ovisi sam opstanak žena. Ovdje se bavimo gospodarskom situacijom žena koje utječe na svakodnevni život žena žena ja ću nastaviti e, s radom na ovom izvješću sa izvjestiteljima u sjeni jer moramo u svakom slučaju iskoristiti sve mogućnosti kako bi na razini Europske unije imali veću jednakost. Želi li netko e, komentirati? Imamo li primjedbi, komentara? Izvolite. Hvala. Kao izvjestiteljica u sjeni ja ću se ovom temom pozabaviti u ime EPP-a. Želim e, ovdje prije svega čestitati gospođi Head na ovom izvješću. Moram reći da se radi o vrlo uspješno obavljenom poslu. Potpunosti se slažem e, jer mislim da je e, izvješće u potpunosti u skladu sa načelom subsidijarnosti. Ekonomsko osnaživanje žena je vrlo važna tema. U društvu imamo e, cijeli niz resursa na raspolaganju, a ako tome ne pridamo dovoljno pažnje, onda sami sebi štetimo. To je pitanje također konkurentnosti te također pitanje jednakosti. Povećanje zapošljavanja žena je nešto što sa sobom također i povlači e, jačanje socijalnih službi i usluga koje su na raspolaganju ženama kao na primjer čuvanje djece i tako dalje. Moramo ovdje osmisliti nove modele. Žene ne žele e, da zapravo moraju izabrati između privatnog i profesionalnog života. Što se tiče jednake plaće za isto, isti posao, Radi se o pitanju ljudskih e, prava i tu ne smijemo imati diskriminaciju između muškaraca i žena i ne smijemo tu sad imati različite kriterije za muškarce i žene. Na ovo načelo iste plaće za isti obavljeni posao je ekonomsko pitanje. I to je bilo također i uvedeno u europski zakon. U tom smislu su nam potrebne pravno neobvezujuće preporuke za države članice kako bismo mogli postići ciljeve koje smo si zacrtali Plaća nije pitanje želja, nego je to gospodarsko pitanje i pitanje gospodarskih, gospodarske stvarnosti. Moramo imati e, jednake plaće, ne samo na polju e, plaća za muškarce i žene, nego i u državama članicama. Željela bi se e, pozabaviti jednom drugom važnom temom. Iako žene danas imaju ista prava na području školovanja, statistike nam govore da da su žene e, znači puno manje prisutne na višim instancama menadžmenta. Trebali bismo u tom smislu poboljšati situaciju. Ja ću uložiti cijeli niz amandmana kako bismo stvorili dodatnu vrijednost. Ovdje govorimo o gospodarskom pristupu. Ako se želimo pozabaviti pitanjem nasilja, nad ženama, onda se ne trebamo samo baviti pitanjem svakodnevnog nasilja, nego i također nasilja na poslu. Moramo pružiti bolje mogućnosti ženama na području školovanja, posebno digitalne pismenosti i cijelo životnog obrazovanja. Radi se o dobrom izvješću i dobrom temelju za daljnji rad. Hvala. Hvala. E, ja bih zamolila da oni koji uzmu riječ e, sada budu kraći jer nam e, preostaje malo vremena. Sljedeći govornik. Hvala, gospođo predsjednice, dame i gospodo. Hvala izvjestiteljica u sjeni vezano uz ovo izvješće. Želim prije svega zahvaliti na nacrtu ovog izvješća. Drago mi je što danas o ovom tekstu možemo raspravljati. Osjećam da se svi slažu s tim da je ekonomsko osnaživanje nešto čemu moramo svi stremiti. No, ekonomsko osnaživanje žena mora biti učinkovito. Zbog toga moramo pronaći učinkovita rješenja kako bismo postigli ciljeve. Cijeli niz problema je podsjetano u ovom izvješću a izvješće se usredotočuje na pitanje roditelja koji žele pomiriti privatni i profesionalni život. Slažem se s tim da moramo promovirati novi način zapošljavanja i to, na primjer, preko interneta. različite plaće za muškarce i žene također veliki problem, a to tako, sa sobom povlači i problem mirovina. Poljska je e, vodeća na području jednakosti plaća i na tom smislu možemo razmijeniti iskustva. Prije nego što liječimo, e, moramo prvo dobro dijagnosticirati koji su problemi. Ne slažem se u potpunosti sa izvjestiteljicom. o socijalnim e, stereotipima. To je možda prikladan način razmišljanja, ali to nije uvijek u potpunosti ispravno. I u tom smislu nemamo uvijek i prikladan odgovor. Što se tiče kvota, Mislim da time ponekad zaobilazimo probleme. Bila bi pogreška koristiti kvote kako bi se povećao demokratski legitimitet institucija. I to je on kraj onoga što piše u ugovorima. Moramo u svakom slučaju se pozabaviti ovdje i pitanjima e, smanjenja siromaštva, e, znači samih majki. U svakom slučaju idemo u pravom pravcu što se tiče rješenja. Hvala. Hvala. Sljedeća je predstavnica Zelenik. Hvala. Znači, gospođa Monika Vana. Hvala. Zeleni e, misle da je ovo izvješće dobar temelj za raspravu, no ne mislimo da što se tiče ekonomskog osnaživanja žena u sve važne teme nisu pokrivene u izvještaju. Slažemo se sa glavnim temama i slažemo se da Mikrofon molimo. Čujete li me sada? Znači, ekonomsko osnaživanje žena nije samo temelj za smanjivanje nejednakosti, nego je to zapravo pitanje jednakosti između muškaraca i žena. Što se tiče naših amandmana, mi ćemo ih uložiti na nekim područjima. Moramo znači ovdje imati upućivanje na ovaj paket o pomirenju privatnog i profesionalnog života, isto tako pravo na roditeljski dopust. To je ključno te o tome moramo raspravljati sljedećih E, mjeseca. Što se tiče e, jednakih plaća, moramo u svakom slučaju govoriti o minimalnom, e, minimalnoj plaći te moramo se pozabaviti i pitanjem nasilja. To je time se bavimo samo u uvodu na početku, ali moramo se pozabaviti također i ovim pitanjem ekonomske visoke cijene nasilja. Ovdje govorimo o javnom sektoru, a to je relevantno za žene u e, području e, javnih usluga. U rezoluciji parlamenta tijekom e, znači 61. E, sesije Ujedinjenih naroda mi ćemo e, to također uključiti ove teme u tu rezoluciju. Moramo također uključiti i pitanja indikatora osiromašenja, kvota, te također rizika marginalizacije žena, izbjeglica i migranata. Ne, e, preostaje mi puno vremena, pozabavila sam se na važnim temama, a o drugima ćemo razgovarati kasnije. Sada iz FDD-a, izvolite. Hvala, bit ću kratka. Ovo doista dobra polazišna osnova može, možemo podržati brojne elemente. Svima nam je jasno da ovdje moramo hitno djelovati da neće ovaj dosje riješiti situaciju. Nadamo se da će ova tko zna, da će otko zna koje djelovanje parlamenta prema komisiji doista uspjeti postići da se ovaj problem riješi. Također jasno nam je da nije dovoljno, da zakon propisuje jednakost u plaće jer imamo slučajeve država članicama koji čak i u Ustavu imaju to napisano i unatoč tome to e, se u stvarnosti ne događa. Tako je i sa brojnim drugim problematikama kojima se bavimo. Pripazimo da naši prijedlozi nadamo se da će postati dobri zakoni za jednakost plaća, ali moramo poraditi i na tome da ovi zakoni postanu konkretni u životu svih europskih žena, zato što je to ono što nedostaje, kako u ovom slučaju, tako i u brojnim drugim situacijama. Znamo kako stoje stvari kada je riječ o borbi protiv nasilja, nasilja nad ženama, brojne države imaju jako lijepe zakone, ali u trenutku kada se treba ju provoditi, kada gledate konkretne slučajeve onda vidite velike nejednakosti, e, neusklađenost između svih ovih lijepih stvari koje se pišu i onoga što se događa u životu. Ja ću ime svog kluba podnijeti neke amandmane ali doista mi se dopada kako smo započeli rad na ovom dosijeu i nadam se da ćemo na koncu uspjeti dobiti dobar tekst koji će ići u pravcu kojem se nadamo, kako pozitivnom. Hvala lijepa. Budući je već jako kasno, e, imamo još jednog govornika. E, E, molim izvjestiteljicu da ne odgovori ili barem da bude jako kratka. E, prevoditelji će ostati još pet minuta. Molim, budite kratki. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala na svim reakcijama. Kao što znate, to je vrlo široko područje i jednostavno nemamo prostora da sve uključimo. Sada imamo prostora za amandmane i vrlo mi je drago što imate mnogo dobrih ideja. Da, pošaljite nam amandmane, moramo, snosimo, jer snosimo veliku odgovornost za ovaj izvještaj. Hvala lijepa. Hvala na ovom radu, hvala na svim doprinosima E, rok e, za podnošenje amandmana je 5. svibnja. Idemo na zadnju temu dnevnog reda. E, posjeta Kvina til Kvina zaklada. Imamo ovdje govor gospođu Mariju Višnjevsku, Baševsku, oprostite. Mi ćemo naš odbor će organizirati na 20. lipnja e, raspravu o ovoj temi. Marija Beševska će e, prikazati rad e, žene boraca za svoja prava na, zapad, na Balkanu, njihovo mjesto u civilnom društvu dajem vam riječ da nam nešto kažete o tim vrlo važnim temama. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Poštovani e, članovi odbora, e, u ime e, boraca za ženska prava Balkana želim izraziti zahvalnost što ste nas primili kako bismo vam predstavili razvoj događaja na području e, prava žena. Mm, e, iza 90. godina e, socijalni status građana se promijenio. Jaz između muškaraca i žena se povećao u na svim područjima E, ove zemlje su prolazile kroz niz aktivnosti koje su trebale poboljšati status žena u javnom životu, e, nejednakosti su se povećavale. E, opća socioekonomska dinamika sprečava žene da budu aktivne u raznim područjima, uključujući politiku E, vidimo da ekonomsko snaženje žena je ograničeno. Žene više pogađa siromaštvo i e, manje su zaposlene e, od muškaraca, to jest nemaju radna mjesta. Žene vrlo često izostaju sa tržišta rada u ovoj regiji. Ako rade, onda rade u sektoru s najnižim plaćama i u industrijama e, koje vrlo često krše radnička prava. Posljedica jeste da polovica stanovništva e, tih regija izostaje iz javnog života i e, radnog života, što koče razvoj ovog područja. Politička participacija žena je vrlo niska povećana je e, zastupništvo žena u parlamentama e, zbog e, kvota koje su uvedene u regiji. Međutim, još uvijek nisu dovoljno predstavljene u parlamentima, u vodećim položajima i kako u političkom, tako i poslovnom životu. One ne sudjeluju u važnim e, procesima donošenja e, odluka pa ne mogu pomoći e, ni u rješavanju kriza s kojima se ove regije suočavaju. Za razliku od preporuku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, žene još uvijek imaju vrlo malu ulogu u javnom životu na Kosovu, Srbiji i u Bosni i Hercegovini u Makedoniji, međutim i Crnoj Gori e, uloga žene uopće nije prisutna u e, raznim e, političkim tijelima. To sprečava rješavanje krize u tim regijama i kao i demokratske promjene. Društvo kao cjelina je gubitnik Neke od zemelja u regiji e, također e, imaju ograničen pristup e, raznim uslugama, reproduktivna i seksualna prava žena se krše. Također žene, osobe s invalidnošću imaju vrlo težak pristup liječničkoj skrbi još jedna tema eh, zbog koje smo jako zabrinuti jeste vladavina prava. Eh, to vidimo naročito na području suzbijanja eh, rodnog nasilja. Velik broj žena je, su žrtve rodno zasnovanog nasilja. Iako su te zemlje usvojile zakone e, za suzbijanje tog nasilja nema, ne postoji dovoljno službi e, kojima se žrtve nasilja mogu obratiti. E, čak i nakon što su žrtve prijavile nasilje, ništa se ne događa, pa često dolazi i do ubijanja žena. Žene nisu zaštićene. Civilno e, društvo e, je e, sada radi posao koji bi trebala obavljati država. Treba pomagati zajednicama, korisnicima, osigurati službe što je zadaća države E, organizacije civilnog društva se suočavaju s velikim teškoćama u cijeloj regiji, što je zabrinjavajuće. E, ukazat ću na nekoliko trendova u regiji. E, javne optužbe od strane političara, napadi na organizacije civilnog društva, koje ih e, prekazuju se te organizacije kao e, plaćenici e, zapada financijske kontrole koje se vrše nad organizacijama civilnog društva vrlo često se te organizacije zamjenjuju drugim državnim organizacijama Želim ukazati na činjenicu da je uloga civilnog društva ključna u e, demokratizaciji društva. E, e, civilno društvo je saveznik Europske unije u procesu proširenja. Eh, ono igra vrlo važnu ulogu u proširenju. Ako međutim tu ne unesemo i rodnu dimenziju, eh, gubimo važne saveznike, to jest žene. Mm, eh, tu se pokazuju, javljaju velike mogućnosti koje treba iskoristiti žene su i dalje vaši saveznici i e, tako ćemo i dalje nastaviti raditi. Hvala. E, hvala Marija Baševska što ste došli ovamo i dali nam pregled onoga što se dešava na Zapadnom Balkanu. Nažalost, nećemo imati vremena za raspravu. E, E, jako mi je žao. Imali smo dugačak dnevni red, a e, prevoditelji moraju otići. izvoli, Đuli, imaš riječ. Ja sam jedna od zastupnica u, u izaslanstvu za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Na Kosovu sam bila prošli tjedan E, tamo smo imali parlamentarni sastanak. E, uspostavila sam kontakt e, sa ženama izvan mojih službenih dužnosti. Tresna? Ne znam, krivo sam izgovorila ime. Jedan od gradova koji ima najgore iskustvo u seksualnom nasilju Mislim da o tome moramo stalno razgovarati jer je to apsolutno povezano sa ekonomskim dobrobiti žena. One nemaju novca, nemaju kompenzaciju za svoj rad E, nemaju e, mira jer e, nemaju pristupa pravosuđu. Prema tome moramo osigurati. Mislim da je to jako važno da na tome radimo, Mary. Mm, sve su, svi su ovi elementi usko povezani. Moramo rješavati ključne uzroke onoga što sprečava žene da e, postignu svoj puni potencijal. Hvala Đuli. E, e, svi oni koji su još prisutni, želim ih obavijestiti da je sljedeći sastanak 3. svibnja od 15 do 18. i 4. svibnja od 9 do 12.30. Zahvaljujem prevod.